Dear colleagues, we uh, Poštovane kolegice i kolege, predlažem uh, da krenemo s našim sastankom. Uh, prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Ukoliko nema nikakvih primjedbi, konstatiram da se nacrt dnevnog reda može usvojiti bez ikakvih izmjena. We can Eh, A sada možemo odobriti zapisnik sa sjednice od 15. i 16. lipnja i u ovom slučaju koliko do kraja ovog sastanka ne bude nikakvih primjedbi, smatrat će se da je zapisnik usvojen. Što se tiče treće točke dnevnog reda, E, tu moram e, iznijeti jednu dužu izjavu. E, temeljem odluke Europskog parlamenta usvojenog prvom čitanju 1. srpnja 2016. sa ciljem usvajanja uredbe o zahtjevima koji se odnose na plinovite i posebne onečišćujuće tvari što se tiče motora na unutarnje izgaranje za necestovna vozila. Temeljem sporazuma o granicama emisija parlament je usvojio stajalište e, u sklopu prvog čitanja 5. srpnja 2016. E, zajedničko pravno i jezično usklađivanje izvršeno je prije plenarne. Međutim, ustanovljeno je da e, odredba koja se odnosi na E, čestice iz e, članka 63. stavka 2. E, može dovesti do shvaćanja da komisija treba izmijeniti zakonodavstvo koje se odnosi na traktore u smislu fleksibilnosti ne samo za uske traktore za koje je odredba predviđena. Korekcija se odnosi na pravnu redakturu u svim jezicima u skladu sa odredbom članka 231. stavka 3. poslovnika. Nadležni odbor preispitat će nacrt te korekcije podnijeti ga parlamentu ukoliko smatra e, da e, je došlo do greške na ovaj način. E, korekcija je dostavljena članovima NVA jučer. Ukoliko ne dođe do primjedbe do kraja današnjeg sastanka, smatrat će se da je korekcija odobrena i u skladu s tim podnijet će se na sjednici u rujnu. Dakle, ukoliko ne bude nikakvih primjedbi do kraja današnje sjednice, smatrat će se da je ta korekcija usvojena i e, će se parlamentu za najavu na e, zasjedanju u rujnu. E, podsjetio bih vas na radionicu svjetske E, pod drugom točkom e, o planu aktivnosti Europske unije o trgovini i divljim vrstama. E, ta radionica održat će se danas od 12.30 do 15 u dvorani ASP 3.2. Biće usmeno prevođenje na 20 jezika i kao što je to uobičajeno prenosit će se putem interneta. Četvrta točka. E, dokumentacija za sjednicu prosljeđena je elektronskim putem. Ako nema primjedbi, smatrat ćemo da je odobrena. A sada prelazimo na glasovanje. E, prvo glasovanje o odluci vijeća o zaključcima Europske unije o Pariškom sporazumu e, u sklopu okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama jedinstveno glasovanje elektronskim putem e, sada je otvoreno. Pite. Učeni su za. Jesu li svi glasovali? E, zatvaram glasovanje. 47 eh, za i 1 protiv. Sada prelazimo na sljedeću točku. Imamo dakle odluku o provođenju sporazuma iz Pariza, dakle u, pred konferenciju koja će se održati u Marakešu. I glasujemo dakle amandman 21, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 22, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 23, tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. 24 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 27 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 25 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 26 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Glasujemo u bloku 28 do 32. Ukoliko nema problema, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 34. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbijeno. 35. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 36. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 38. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 39. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 42. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. 41 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 40 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 43 u tri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 45 koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 44 koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 46 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 48 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 51 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 50 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 56 tko je za? Protiv? Provjerimo. Avete votato tutti? Ste li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Usvojeno. Amandman 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 55. Tko je za? O to se ne razmatra. Ispričavam se. Glasujemo o amandmanu 57. Dans Branen, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 63. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 66. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 70. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 65. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 68. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 69. Tko je za? Ispričavam se. 71. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sad glasujemo ono na 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 64b. Đulajnen i ostali. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 74. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 76. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 77. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 75. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kolege, moramo se vratiti unatrag, zato što smo nešto preskočili i nismo glasovali o amandmanu 69. on devet. Moramo glasovati o amandmanu 69. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Ok, thank you very much. Adesso votiamo Sada glasujemo o amandmanu 78, Guteland. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 79. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 80. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. 81. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 82. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 85. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 84. Tko je za?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 88 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 89 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 90 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 91 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 92 tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 93 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 94 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 95 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 97 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 99. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. Amaman 100. dva dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Provjerimo. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 101. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 103. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 104. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 105. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 107. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 106 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 108 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 109 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 110 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 111 kao i 110. Amandman 113. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 112. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 114. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 116. Za? protiv, suzdržani, odbija se. 115 za, protiv, suzdržani, provjerimo. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 118 za, protiv, suzdržani, odbija se. 119 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 124 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 128 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 127 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 126 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 123 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 125 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 130 za, protiv, suzdržani, odbija se. 131 za, ispričavam se, 132, kaže predsjedavajući. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 131 za, protiv, suzdržani, odbija se. 129 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 133 za, protiv, suzdržani, odbija se. 134 za, protiv, suzdržani, odbija se. 135 za, protiv, suzdržani, odbija se. 136 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 139 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 140 za, protiv, suzdržani, odbija se. 137 za, protiv, suzdržani, odbija se. 138 za, protiv, suzdržani, odbija se. 141 za, protiv, suzdržani, odbija se. 143 za, protiv, suzdržani, odbija se. 142 za, protiv, suzdržani, odbija se. 144 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 145 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 147 za, protiv, suzdržani, odbija se. 148 za, protiv, suzdržani, odbija se. 149 za, protiv, suzdržani, odbija se. 150 za, protiv, suzdržani, odbija se. Zajedno, dakle, amandmani od 150, 153 i 157b. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 156. Imamo dakle zahtjev za podijeljenim glasovanjem u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio, za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Sto šestdeset jedan. Ne. fall, so we on 157. That was not adopted. Not adopted. Okay. 158. Votiamo il 150. Glasujemo o amandmanu 158 u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Approvato. Sulla seconda parte. Usvojeno. Drugi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 159 tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 160 tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 162 tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 163, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 165, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 166, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 167, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 170 za, protiv, suzdržani, odbija se. 171 za, protiv, suzdržani, odbija se. 173 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 172 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 169 za, protiv, suzdržani, provjerimo. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 86. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 175. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 174. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Provjerimo. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Mm, odbija se. Sada glasujemo 176. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 178 u dva dijela prvi dio. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjerimo. Avete votato tutti? Zatvaram glasovanje. Odbija se.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 dobro, moramo glasovati 168. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Sada 177. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 179 za, protiv, suzdržani, odbija se. 180 tko je za, protiv, suzdržane, usvojeno. 181. Provjerimo 180. amandman. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Respinto. Odbija se. 181 za, protiv, suzdržani, odbija se. 182 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 184 ne, ispričavam se, on se ne razmatra. 183 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sada

Votiamo gli emendamenti 100... Amandmani 191 kroz 120 u tri dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 122 u tri dijela. Tko je za? Prvi dio protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 200, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 201 za, protiv, suzdržani, Odbija se. 202. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Respinto. Odbija se. Amandman 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 14. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno.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 suzdržani, odbija se. 20 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Avete votato tutti? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Avete votato tutti, il voto chiuso. Zatvaram glasovanje, odbija se. Četiri, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno 5. tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno Šest, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Dolazimo do konačnog glasovanja. Izvolite, gospodine Torvalds. Hvala lijepa. E, mislim e, da smo propustili glasovati o amandmanu 161. On se ne bi razmatrao e, da je usvojen prethodni amandman, ali to nije bio slučaj i zato mislim da trebamo glasovati o ovom amandmanu. Hvala. Sada ćemo provjeriti. Okay, we have to vote. Da, moramo glasovati o tom amandmanu. We vote the amendment 100. Dakle, glasujemo o amandmanu 161. Tko je za? A, morat ćemo možda to i provjeriti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Sada prelazimo na konačno glasovanje elektronskim putem. Otvaram glasovanje. Avete votato tutti? Ste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Glas potom Andiamo adesso a votare eh, il... Sada ćemo glasovati o mišljenju kolege Zorinja, dakle o strategiji Europske unije za ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 5. Tko je za? Protiv? suzdržani, provjerimo. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Approvato. Usvojeno. Amandman 6. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 7. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 18. Tko je za? Protiv? protiv, suzdržani, odbija se. 19. Tko je za? Protiv, suzdržani, provjerimo. Avete votato tutti? Su si glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 3. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 22, drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amaman 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 45. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 58. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 46. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 47. Drugi dio. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 48, drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 59, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 52, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55, drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada glasujemo elektronski o cijelom izvješću. Otvaram glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Now We to bih kolege koji žele napustiti prostoriju da to učine bez previše buke. Uh, Prelazimo na iduću točku dnevnog reda. To je dakle nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takvo vozilo. Poštovane kolegice i kolege, ako netko želi napustiti dvoranu, molim vas da to učinite odmah, na brzinu and uh, we Odmah nastavljamo s radom i pod ovom točkom dnevnog reda dajem riječ našem izvjestitelju gospodinu Fjellneru. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Prošle jeseni, dakle prije skoro godinu dana došlo je do skandala sa dizelskim motorima, e, a to je ukazalo na to da ne postoji odgovarajući nadzor tržišta. Međutim, taj skandal nije bio prvi te vrste. E, bilo je puno sličnih slučajeva i u prošlosti e, kada države članice nisu poduzimale mjere, iako je došlo do nepoštivanja propisa koji se odnose na homologaciju vozila. Zapravo, E, ovi uređaji e, za manipulaciju nisu otkriveni u Europskoj uniji nego u SAD-u, a to je pokazatelj koji govori da moramo unaprijediti svoj sustav nadzora nad tržištem i da ozbiljno moramo shvatiti ovaj zadatak. Zato pozdravljam prijedlog komisije u ovom području, podržavam ga skoro u potpunosti E, međutim, e, ima nekoliko segmenata gdje bi e, vrijedilo stvari poboljšati i smatram da to zaslužuje pozornost ovog odbora. Međutim, prije nego što se osvrnem na pojedinosti i prijedloge za poboljšanje, želio bih nešto reći o prioritetima u ovom području. Kada dođe do ovakvih skandala, obično se traže stroži zakonodavni propisi i veći zahtjevi što se tiče gospodarskih subjekata. Međutim, ono što je ovdje bitno je sama kontrola i nadzor nad tržištem. Međutim, ako dolazi do kršenja pravila, ako E, ljudi krše pravila, e, stroža pravila neće dovesti do nekih promjena. E, ono što je bitno je postrožiti kontrolu i nadzor. I zato treba smanjiti mogućnosti za prevare, za manipulaciju, a propisi na razini Europske unije moraju biti jedinstveni i ujednačeni. Istodobno treba izbjeći nepotrebnu administraciju i osigurati da je sustav čvrst, solidan i da će odvratiti ljude od potencijalnih e, prevara u budućnosti. E, ovdje bih imao šest osnovnih prijedloga u različitim područjima. Riječ je o vrlo složenom, kompliciranom e, tehničkom aspektu. E, Neki detalji su vrlo stručni, ali ima šest osnovnih zahtjeva. E, Kao prvo, moramo imati jasne zahtjeve što se tiče tržišnog nadzora. Komisija mora biti u mogućnosti da osnaži svoju ulogu i da postoji mogućnost da intervenira i poduzme mjere E, za je da same države članice ne obnašaju svoje dužnosti. U tom slučaju komisija onda može preuzeti aktivnu ulogu što se tiče tržišnog nadzora ukoliko same države članice ne obavljaju svoj posao u tom području. E, drugo, e, mora postojati sustav redovitih nadzora, revizija svakih pet godina se treba provoditi revizija i preispitivanje izdanog homologacijskog odobrenja. Na taj način e, se može osigurati da se postupak homologacije provodi kako treba, a istodobno će postupak primjene propisa biti jedinstven i ujednačen e, u cijeloj Europskoj uniji. Postupak homologacije e, treba svakih pet godina provoditi jedno drugo tijelo, a ne ono koje je izdalo homologaciju. I ukoliko se ustanovi da nešto nije u redu, da je došlo do e, nekih odstupanja i da proizvođač zapravo ne ispunjava uvjete koji su navedeni u homologacijskom postupku tijekom ove revizije, e, nadležno tijelo koje provodi ovu, ovaj homologacijski postupak e, mora provesti korektivne mjere. E, tu se odmičemo od e, one ideje ograničenog e, homologacijskog odobrenja. Mislim da ako imamo vremensko ograničenje, da onda postoji rizik da donosimo odluku o vijeku trajanja određenog vozila. I mislim da bi zapravo bilo bolje da se provodi e, periodička revizija, jer na taj način e, naglasak bi bio na ulozi nadležnih tijela. Na taj način nadležna tijela u državama članicama obavljaju svoj posao kako treba. E, treći prijedlog. Treba točno definirati koje su obveze država članica, a isto tako E, mora postojati mogućnost e, da komisija poduzme određene mjere u slučaju neusklađenosti. E, već smo vidjeli u prošlosti da čak i ako postoje neka odstupanja, nesukladnost države članice i njihova nadležna tijela ne poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi to riješile. Četvrto, tu imamo pitanje financiranja tržišnog nadzora. E, mislim da se moramo prilagoditi različitim uvjetima i promjenama u državama članicama. E, u nekim državama članicama e, ima jako malo homologacijskih postupaka, a financiranje postupka povezano je sa financiranjem tržišnog nadzora. E, mislim da tu postoji veliki rizik, e, da neće postojati dosadna sredstva za tržišni nadzor. Ako ne provodite velik broj homologacijskih postupaka, onda ne možete provoditi tržišni nadzor koji morate provoditi. Upravo zato e, se moraju otvoriti veće mogućnosti za države članice koje imaju različite sustave financiranja tržišnog nadzora. Peto, komisija je E, predložila e, sustav recenzija nadležnih tijela e, koja provode homologacijski postupak. Mislim da je to dobra ideja, međutim jako je važno paziti da to e, na koncu ne postane preveliko administrativno opterećenje za nadležna tijela. U nekim državama članicama ta tijela nisu velika i nemaju baš velik broj zaposlenih i upravo zato mislim da bi ova e, revizija sličnih e, tijela na istoj razini e, trebala biti nešto što se ne provodi svake godine, nego svake dvije godine ili svakih pet godina. E, međutim, s druge strane, kako bi sustav bio funkcionalan, moramo vlastiti komisiju da ima mogućnost provoditi ovakvu E, reviziju češće ukoliko ustanovi da postoje određeni problemi što se tiče provedbe homologacijskih postupaka od strane određenih nadležnih tijela. I na posljedku, e, mislim da tehničke službe moraju imati mogućnost e, tržišnog natjecanja temeljem metode najpovoljnije cijene. Na taj način sustav može biti funkcionalniji budući da bi postojala mogućnost za konkurenciju i ne bi se definirale naknade na način kako to predlaže komisija. Mislim da bi tržišno natjecanje bilo nešto od čega bi profitirali svi subjekti. E, to bi bili glavni prijedlozi iz ovog nacrta izvješća. E, također sam se ovdje osvrnuo i na pitanje životnog vijeka vozila. Mislim da ovdje moramo voditi računa i o sustavu financiranja svega što je potrebno u sklopu tržišnog nadzora. Ne možete naprosto nešto koristiti ukoliko ne podmirujete potrebne troškove. Osim toga, mora postojati mogućnost i buduće kontrole tehničkih službi E, kao što je to već danas slučaj. Mislim da nije namjera komisije ukinuti e, sustav e, koji već postoji, jer postoje nacionalna akreditacijska tijela u državama članicama i zato smatram da je važno zadržati mogućnost praćenja i nadzora nad službama koje provode procjenu. Dakle, to bi bili neki osnovni prijedlozi. Ima još tehničkih detalja u izvještaju. Veselim se suradnji sa svim klubovima i prijedlozima kolega e, čiji je cilj poboljšati tržišni nadzor što se tiče homologacijskog postupka. Mislim e, da je ovo što radimo e, podjednako važno, ako ne još i važnije od onoga što radi posebni odbor koji se bavi pitanjem skandala sa uređajima za manipulaciju kod mjerenja emisija. Jer ovo što mi radimo ima za cilj osigurati da se tako nešto više ne dogodi u budućnosti. I to je cilj ovog izvještaja. Hvala vam lijepa. E, zahvaljujem. Sada je na redu e, gospođa Bali. Izvolite. E, hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestitelju na iznesenim stajalištima u pogledu ovog zakonodavnog prijedloga. E, mora biti potpuno jasno da je riječ o zakonodavnom prijedlogu koji dolazi u vrijeme u koje Europska unija trpi velike posljedice od skandala koji ima utjecaj i na potrošače i na samu ovu industrijsku granu, ali isto tako i na institucije i e, njihovo stajalište u odnosu na zakonodavstvo. Zato je ovo vrlo osjetljivo pitanje. Drago mi je što je komisija pripremila ovaj zakonodavni prijedlog na vrijeme i drago mi je što je ubrzala proceduru e, što se tiče revizije sustava za mjerenje emisija kao što je to bilo predloženo u siječnju ove godine. Krenimo sa pozitivnim stvarima. Smatramo da se u ovom prijedlogu jasno definiraju osnovni nedostaci postojećeg sustava. O tome se puno govori i parlament e, to ističe, a pritom e, vodimo računa i o aktivnostima istražnog odbora e, koje, koje istražuje skandal sa manipulacijom sa mjerenjem emisija i zato smatramo da je važno uvesti zakonodavne prijedloge koji će unaprijediti e, tržišni nadzor, kontrolu e, i mogućnost kontrole usklađenosti i poštivanja propisa. Međutim, mi smatramo da se time ne rješavaju sva pitanja koja proizlaze iz nedavnog skandala u automobilskoj industriji, jer e, je važno ponovno uspostaviti povjerenje potrošača i u institucije koje e, donose i provode propise čiji je cilj zaštita okoliša. U tom smislu mi ćemo prodniti cijeli niz predloga, a naglasak će biti poneprije na tome da postoji europski nadzor nad nacionalnim regulatornim tijelima. Smatramo da treba postojati nadzor e, nad radom nadležnih tijela i mora postojati razmjena informacija a ukoliko dođe do odstupanja i povrede europskih pravila moraju postojati sankcije. E, takav nadzor i kontrola mora se provoditi redovito. Naš bi prijedlog bio da to bude svake tri godine jer moramo osigurati da u slučaju kršenja propisa reagiramo na vrijeme i da ne dopustimo da se povrede perpetuiraju e, godinama. E, smatramo da e, komisija nije predložila dovoljno stroge odredbe što se tiče nadzora nad nadležnim tijelima e, u državama članicama za homologacijske postupke i smatramo da komisija neće imati dovoljne ovlasti s obzirom na prijedloge koji se odnose na mogućnost recenzije i razmjenu informacija Postoji još jedno pitanje koje nam je važno. Moramo imati e, strože propise koji se odnose na zabranu korištenja uređaja za manipulaciju, a sve se to mora urediti u sklopu homologacijskog postupka, moraju postojati e, detaljni tehnički opisi e, koji se odnose na kalibraciju opreme i e, sve uređaje koje se koriste. Pritom moramo voditi računa o odgovornosti. Tijela nadležna za homologacijski postupak ne smiju provoditi tehničke mjere, a službe koje provode tehničke mjere e, ne trebaju biti uključene u oblasti e, tijela nadležnog za homologacijski postupak. Pritom e, moramo voditi računa i o potrošačima i o udrugama i moramo osigurati sustav u kojem će homologacijski postupak i tržišni nadzor dovesti do odgovarajućih sankcija u slučaju povreda. Naglasak općenito mora biti na reformi automobilskog sektora kako bi on u potpunosti odgovarao i e, poštivao propise, a pritom e, naglasak mora biti na tržišnom nadzoru i e, praćenju i koordinaciji unutar Europske unije, a pritom moramo povećati učinkovitost i spriječiti odstupanja, pri čemu moramo voditi računa i o održanju visoke razine kvalitete. Ovo bi bili osnovni elementi našeg predloga, naravno postojaće i neki dodatni predlozi, ali ovo su osnovni elementi predloga socijaldemokrata. Veselimo se razmjeni mišljenja i suradnji s izvjestiteljem i izvjestiteljima u sjeni kako bismo doista zahvaljujući ovom zakonodavnom prijedlogu ostvarili promjene koje želimo vidjeti na dijelu. Hvala. Eh, hvala lijepa. Sada u ime zelenih eh, eh, kolega Eichhout. Hvala lijepa. E, mislio sam da će prije mene govoriti neki drugi, ali evo, bit ću vrlo kratak. Zahvaljujem izvjestitelju na iznesenom prijedlogu, odnosno prijedlozima. Ovo je doista važno pitanje. E, da, aktivni smo i u sklopu istražnog odbora, međutim, e, ovo je vrlo važno pitanje. Važno je promijeniti zakonodavni okvir. Zahvaljujemo komisiji na podnesenom prijedlogu. Znamo da je to nešto E, čime su se bavili godinama i očekivali smo da će sve biti u redu, a onda je došlo do skandala sa Volkswagenom i pokazalo se i došlo je do izražaja da stvari nisu baš kako treba u Europskoj uniji. I postoje doista problematična pitanja. Dosta smo zadovoljni s predlogom komisije. Mi bismo naravno dodali e, neke ideje. To je u skladu s onim e, o čemu je govorila kolegica. Što se tiče e, tijela za tržišni nadzor, moramo osigurati da ona doista budu neovisna. U tom smislu moramo osnažiti odgovarajuće odredbe. Da budem potpuno iskren, nismo baš zadovoljni s prijedlozima koje predlaže izvjestitelj, jer nama se čini da se na taj način razvodnjava ono što radi komisija. A to je doista nešto što ne trebamo, ne smijemo ublažavati ovaj prijedlog. E, uvodno ste spomenuli neke stvari, primjerice e, uvijek je postojala ta E, retorika, nadali smo se da ćemo se toga riješiti nakon e, ovog skandala. Uvijek se govori o administrativnom opterećenju i to je neki alibi da se ne donose odgovarajući propisi. Nadao sam se da ćemo konačno u ovom domu e, doći do toga da više nećemo morati slušati argumente tog lobija, ali nažalost to još uvijek gospodine Fjellner nije slučaj nije toliki problem što se tiče E, situacije sa tijelima nadležnim za homologacijski postupak. Situacija je takva da u nekim državama članicama postoji samo jedan službenik e, u e, tom tijelu koji udara žig na odobrenje. A osim toga, e, to da mora postojati natjecanje između tržišnih, e, između tehničkih službi, to je zapravo e, problem. Jer proizvođači automobila zapravo biraju tehničke službe kod kojih mogu očekivati najbolje moguće rezultate. A tu se ne radi o učinkovitosti, nego o lošoj kontroli unutar Europske unije i e, zato ne bismo podržali prijedlog izvjestitelja. Osim toga što se tiče strukture naknada, to je jedan od prijedloga gdje se pokušava raskinuti poveznice između proizvođača automobila i tehničkih službi. Smatram da je to važan prijedlog, a izvjestitelj e, to sada želi izbaciti. Nama se čini da to nije dobra ideja. A što se tiče petog amandmana, gdje se iznenada pojavljuje taj zgodni izraz e, gdje se e, spominje intelektualno vlasništvo. E, ja smatram da je ono što je najvažnije ovdje transparentnost. Moramo znati kakva je situacija. Mi nemamo uvid u software, mi uopće ne znamo što oni rade, a sada kažemo da želimo osigurati da postoji zaštita prava na intelektualno vlasništvo. Mislim da tu izbjegavamo samu srž problema. I osim toga, šesti amandman. Tu moram reći da uopće ne razumijem pojašnjenje. Ono zvuči dobro, ali do čega to dovodi? E, govori se o tome da ako dođe do odstupanja, onda treba obavijestiti proizvođača i nadležno tijelo za tržišni nadzor. Obavijestiti. A prije je stajalo da onda e, ti proizvodi ne bi trebali imati pristup tržištu a sada stoji obavijestiti. I što onda? Reći ćemo to baš nije dobar automobil e, i onda možda trebamo nešto o tome učiniti. Doista ne razumijemo što izvjestitelj time želi ostvariti. Naravno da ono što radimo mora biti brzo, ali isto tako e, mora biti učinkovito i mora se povući sa tržišta i to je to. Osim toga, što se tiče amandmana broj 5, e, kontrole trećih strana imaju ključnu ulogu. Ako smo naučili jednu stvar iz ove krize, onda je to sljedeće. U SAD-u Agencija za zaštitu e, okoliša ozbiljno je shvaćala informacije trećih strana, a sada je i taj element izbrisan. Praktički ostaju samo komisija i nadležna tijela. Mi smatramo da je iznimno važno da također postoje neovisne treće strane koje mogu dostaviti informacije i da onda mi moramo ozbiljno shvatiti te informacije. Jer ako one ostanu samo u rukama službenika, dužnosnika, stvari će ostati po starom. A ako smo nešto naučili iz ove krize, stvari ne smiju ostati po, starom. Čini mi se da je komisija malo bolje shvatila stvari od samog izvjestitelja. Thank you and from e Hvala. Grazie, Presidente. Hvala lijepa. E, s naše strane, evo nekoliko komentara o ovom e, važnom dijelu zakonodavstva koje se pripremamo usvojiti. samo za početak želim reći da je vrlo važno ovdje e, odvojiti e, ovlasti. Skandal sa dizelskim motorima je pokazao da postoji velik konflikt e, interesa između tijela nadležnih za homologaciju i zemalja članica te proizvođača automobila. Dakle, ovaj sustav treba što prije učiniti transparentnijom uz jasnu podjelu uloga onoga tko radi e, što, dakle tko daje homologaciju, tko se bavi e, tehničkim uslugama. Od ključne važnosti je stoga uspjeti centralizirati kontrolu, dakle kada je riječ o homologaciji motornih vozila, na način da se e, zemljama članicama to ostavi u nadležnosti, ali kontrola također mora biti provedena, mora biti ojačana i to se mora učiniti na način da nadležna tijela mogu raditi na odgovarajući način. Ideja da se zajednički znanstveni centar bavi ovim e, pitanjem je doista dobar korak kako bi se ovaj centar iznova revitalizirao te bismo te bi on na taj način pronašao svoju odgovarajuću dimenziju. Njegov e, ulog e, u nadzoru tržišta bi tu mogao biti od ključne važnosti. Potom tu je još jedno pitanje kojim se moramo odlučno pozabaviti jest pitanje kazni. Dakle, te kazne doista moraju odvraćati i trebaju biti usklađene na evropskoj e, razini. I na koncu, jedan komentar o transparentnosti. Od ključne važnosti je da postoji više transparentnosti, više otvorenosti, dakle, u zakonodavnog okvira vezanih uz homologaciju i nadzor tržišta i zato ideja o stvaranju baze podataka može biti nešto na čemu bi se valjalo nastaviti raditi kako bi se omogućio bolji nadzor tržišta i od strane trećih strana koja sada trenutno ne znaju na koji način bi mogli intervenirati kada je riječ o obavljanju nadzora. I na koncu, znači jedno pitanje koje bismo mogli postaviti, dakle riječ je o financiranju nadzora tržišta i sustava kontrola. I to bi se moglo napraviti putem plaćanja naknada proizvođača, dakle jedne vrste kvote u trenutku kada se jedan novi automobil stavlja na tržište da bi se na taj način financirale dakle, aktivnosti e, nadzora tržišta. I tu bismo također mogli imati e, pomoć e, dakle, ovog znanstvenog centra, on bi to mogao imati ključnu ulogu. Thank you, Miss um, Hvala vam lijepo. Ima li još dodatnih zahtjeva za riječ? Izvolite. Hvala predsjedniče. Htio bih nešto kratko dodati vezano uz rad u odboru EMIS. Želim zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima u Sjeni. Iz naše perspektive mi smo još uvijek u postupku razgovora sa svjedocima i u postupku dobivanja informacija, međutim tu dolazi do preklapanja između homologacijskog postupka i rada koji mi obavljamo. Dakle, postoje neka preklapanja. Postoji nedostatak e, konzistentno i nedostatak jasnoće vezano uz to tko je odgovoran Postoje dakle dakle potrebne su jasne definicije što su to uređaji za e, manipulaciju i kako bi trebao izgledati nadzor homologacijskog postupka. Mi ćemo pratiti daljnji tijek e, zbivanja s velikim interesom, no važno je da ova dva procesa idu paralelno, tako da se e, ne bi mogao ponoviti, tako da se ne ponovi više ova afera koju smo imali sa Volkswagenom. Budući da ne vidim da se još netko od kolega javlja za riječ, dajem riječ komisiji. Hvala predsjedniče, dobro jutro svima. Želim zahvaliti na ovom nacrtu izvješća i na svim komentarima koji su danas izneseni. Komisija smatra da informacije u ovome izvješću idu ruku pod ruku e, sa našim nalazima i mi također pozdravljamo rješenja koja su ovdje iznesena i slažemo se da je potrebno osnažiti neke mehanizme. Svaki prijedlog kojemu je svrha učiniti homologacijski postupak učinkovitim i transparentnim je mi pozdravljamo, a komisija će pomoći u tome da se pronađe prava ravnoteža što se tiče obveza prava i uloge u provođenju nadzora. Međutim, eh, htjela bih ipak iznijeti nekoliko komentara. Ovo nije pravo mjesto da ulazimo u detaljnu raspravu o amandmanima, ali bih se htjela osvrnuti na nekoliko pitanja koja nas pomalo brinu s obzirom na svrhu ovoga teksta. Prvi komentar se tiče financiranja sustava. Nekolicina amandmana se odnosi na to kako će se financirati aktivnosti tržišnog nadzora i homologacijskih postupaka. Mislim da se svi možemo složiti oko toga da trenutni sustav za nadzor tržišta nije dovoljan, da nema dovoljno financijskih sredstava i da ga je potrebno e, temeljito revidirati. A mislim da se svi možemo složiti da to podrazumijeva određene troškove, dakle netko će morati platiti za aktivnosti nadzora tržišta jer u protivnom ćemo imati e, kvalitetne propise, ali će sustav i dalje biti neučinkovit kao i do sada. Dakle, ne želim sada reći koje bi bilo ispravno rješenje, samo želim naglasiti da postoji opasnost prebacivanja odgovornosti e, za financiranje sustava među državama članicama, odnosno sa država članica na proizvođača, ono što čujemo u vijeću nije sukladno prijedlozima izvjestitelja. Izvjestitelj je predložio da bi države članice trebale preuzeti odgovornost. Mi to shvaćamo budući da nadzor tržišta spada u nadležnosti na nacionalnoj razini. Međutim, želim jasno reći da ovaj sustav e, nije besplatan i da netko mora pokriti troškove. Mislim da trebamo izbjeći podrivanje sustava. E, ne možemo samo reći da postoji problem s financiranjem. Postoji još jedan konkretan prijedlog, a to je da bi države članice mogle kroz svoj doprinos u proračun Europske unije mogle e, vratiti uložena sredstva. Međutim, e, novčane kazne nije nešto na što možemo e, računati. Ne znamo kako će se to odvijati u budućnosti. I na kraju amandmani kojima je cilj da se da proizvođači ne moraju pokriti trošak. To prema našem mišljenju podrazumijeva i administrativne troškove. E, dakle, mi smatramo da bi trebalo dodatno poraditi na tim amandmanima. Postoji još jedan amandman, drugi amandman koji nam se čini problematičnim, a to se tiče e, trajanja i valjanosti homologacijskog postupka. Možda neki ne shvaćaju koja je svrha ove odredbe. Mi ne želimo zakonski urediti životni vijek vozila. Svrha ovog amandmana i ograničenje valjanosti homologacijskog postupka jest da vozila koja u ovom trenutku budu stavljena na, države, na tržište, da, da se ne, može, ne mogu primjenjivati manje strogi propisi na ta vozila. Zatim tu je pitanje tko radi što amandmani izvjestitelja zapravo e, prebacuju odgovornost na homologacijska tijela. Pitanje je hoće li ono moći preuzeti tu odgovornost. I drugo, mi smatramo da se institucije mogu, da se revizija može vršiti u institucijama, ali ne nužno i vezano uz neke dokumente. Mi imamo neke suštinske sumnje vezano uz ova ponuđena rješenja. i smatramo također da bi da ovaj prijedlog u nacrtu izvješća ne ide u dobrom pravcu. Zatim imamo i pitanje pristupa trećih strana postupku testiranja. Htjela bih skrenuti vašu pozornost na, na to da to nije relevantno samo u kontekstu homologacijskog postupka. E, trenutno je u izvješću nema tog testiranja trećih strana, međutim to je osnova e, propisa o RDE-u. Mi predlažemo sada treći paket tih mjera koje zahtjeva testiranje usklađenosti koje će morati vršiti treće strane. Ukoliko se ova mogućnost ukloni, onda se postavlja jedno temeljno pitanje, a to je kako će se provoditi ta vrsta testiranja od strane trećih strana vezano uz emisije. Kao što sam rekla, mi smo spremni razgovarati o svim detaljima koje želite provjeriti s nama i još jedan put zahvaljujem na ovom nacrtu izvješća. Hvala, sada dajem ponovno riječ izvjestitelju. Hvala. Drago mi je čuti da svi shvaćamo poveznicu između ovog i rada u okviru odbora EMIS. Mislim da to svi imamo na umu. Mislim da ukoliko budemo svjesni toga da ćemo doći do pravog rješenja. Isto tako se svi slažemo da treba osnažiti nadzor tržišta u području. Ja se slažem sa većinom onoga što su rekli kolege, premda je kolega Ekrad, možda zato što dolazi iz Nizozemske, preuzeo ulogu Don Kihota. Očito se ovdje bori s vjetrenjačama pokušava voditi bitku oko toga jesmo li za ili protiv administrativnog opterećenja. Ja sam protiv, kad bi me netko pitao, tako bih rekao. No, ako sada pogledamo sam e, sadržaj amandmana, e, možete o tome porazgovarati sa mnom, mislim da bi svatko nakon toga bio za administrativno opterećenje. Samo ću se e, osvrnuti na neke od komentara koje je kolega spomenuo. Primjerice, točno je da su neka homologacijska tijela vrlo ograničena u smislu kadra. Ali glavni razlog za to vjerojatno je zbog toga što oni odrađuju vrlo mali broj homologacijskih postupaka i zato naprosto nemaju velike resurse na raspolaganju. E, dakle, postavlja se pitanje kako izbjeći biranje homologacijskih tijela. Mislim da je to cilj koji svi želimo postići. Moj prijedlog bi bio sljedeći. Čak ako se netko opredili za homologacijski postupak pri nekom tijelu, znači da će neko drugo homologacijsko tijelo biti zaduženo za reviziju nekoliko godina kasnije. Dakle, ako odaberete neko homologacijsko tijelo i ako oni ne odrade dobro svoj posao, to će se pokazati tijekom revizije. Zatim bih htio nešto reći vezano uz Šesti amandman. Tu ste bili vrlo kritični prema meni i rekli ste da distributeri ne bi trebali stavljati vozilo na tržište ukoliko smatraju da postoji neka neusklađenost vi ste u potpunosti u pravu, oni bi umjesto toga trebali o tome obavijestiti proizvođača i relevantno tijelo za nadzor tržišta. Da, postoji razlog za to. Ja ne želim oslabiti sustav. Lako je to reći, ali mislim da nitko neće doći i reći pa da, ja želim oslabiti sustav nadzora tržišta. No, e, želimo li uistinu staviti e, na leđa e, taj teret lokalnom distributeru? Što ukoliko primjerice pojas za, za sigurnost nije u potpunosti usklađen i Dakle, treba li taj distributer biti pravno odgovoran za takvu odluku? Mislim da se on može naći u kompliciranoj situaciji zbog toga. Možda bi bilo bolje da e, on ima pravnu obvezu da nekoga o tome obavijesti, jer mislim da lokalni distributer vjerojatno nije prava osoba da donese odluku o tome treba li vozilo staviti na tržište ili ne. Mislim da je sasvim jasno da treba jasno podijeliti uloge i vidjeti tko će biti odgovoran za koji dio u sustavu. Mislim da bi konkretno kod tog lokalnog distributera da bi on trebao imati pravnu obvezu da e, o tome obavijesti e, nadležno tijelo. Zatim dolazimo do pitanje naknada za troškove homologacije. Ja ne želim reći da je rješenje koje sam predložio savršeno ili idealno, ali se ne slažem e, niti sa prijedlogom komisije. Način na koji je komisija povezala naknade za troškove homologacije sa sustavom nadzora tržišta dovodi do situacije u kojem zemlje koje nemaju velik broj homologacijskih postupaka neće dobiti dovoljno sredstava za kvalitetan nadzor tržišta. Meni se čini prirodnim da se E, sustav postavi na sljedeći način. Dakle, ukoliko ne dobivate novac od homologacijskih postupaka, onda države članice trebaju snositi troškove. Ja shvaćam da države članice ne žele snositi te troškove, no isto tako e, to može predstavljati problem za financiranje sustava nadzora tržišta. Ja ću rado saslušati vaše prijedloge. Vrlo sam otvoren za raspravu. Ako vam se ne sviđa moj prijedlog, onda se možemo vratiti na prijedlog komisije, no mislim da to može dovesti do druge vrste problema. U svakom slučaju u amandmanu 39. Govori se o tome da bi države članice trebale biti u mogućnosti povući novac iz proračuna. U redu shvaćam da to može biti ideološki obojano pitanje. Ja sam rekao što sam htio, ali ne bi me iznenadilo mm, niti da reakcije budu drugačije. Mislim da uistinu moramo imati jamstvo da ćemo osigurati financijska sredstva za nadzor tržišta. Mislim da je to ono što je najvažnije, e, što se mene tiče, sama metoda nije toliko bitna. Zatim tu je i pitanje vremenski ograničenih homologacijskih postupaka. Shvaćam da nije cilj komisije ograničiti životni vijek e, automobila ili kamiona, ali mislim da to može imati tu posljedicu i mislim da bismo o tome trebali porazgovarati. Želimo li to i, ili se možda kolege slažu sa mnom i dakle slažu se s time i zabrinuti su kao i ja zbog toga. Čak i ako prihvatimo prijedlog komisije, htio bih da se složimo oko nečega. Dakle, mislim da je dobro da kod revizije postoji e, drugo homologacijsko tijelo koje bi odradilo homologacijski postupak drugi put. Jer mislim da je postojala jedna nezdrava veza između homologacijskih tijela i proizvođača, barem u nekim državama članicama. Dakle, dakle čak i ako tu homologaciju treba obnoviti svakih nekoliko godina, e, ne možemo imati situaciju u kojoj se homologacija, odnosno homologacijski postupak opet radi pri istom tijelu. I zato mislim da ima smisla da se tu uključi drugo homologacijsko tijelo kao što sam predložio. E, htio bih također da porazgovaramo o sljedećem. Kao prvo, e, e, slažemo li se da ukoliko se dakle donesu neki propisi o životnom vijeku vozila da to može imati neke neizravne posljedice. Zatim pristup informacijama, intelektualno vlasništvo, to su teme o kojima ćemo vjerojatno razgovarati. E, htio bih samo pojasniti komisiji da mm, ja nisam rekao da se ne bi trebalo koristiti testiranje trećih strana, nego me zanima je još uvijek moguće da se to naruči od trećih strana. Mislim da se ne možemo imati situaciju u kojoj ćemo se naprosto obratiti proizvođaču i, i reći da imamo pravo odraditi bilo kakvo testiranje kako želimo. Dakle, nadležna tijela e, bi trebala biti u mogućnosti da također da uključe u to treće strane. Međutim, to je ono o čemu smo već e, mnogo puta razgovarali i mislim da ćemo vjerojatno u odboru uspjeti pronaći odgovarajuću mjeru. Ono što je važno jest da osnažimo sustav nadzora tržišta i da dobijemo e, nekakvu, nekakav sustav naknada za financiranje troškova homologacije. Hvala što se tiče roka za predlaganje amandmana. Rok je 14. rujna u 12 sati. Glasovanje odboru Envi će biti 7. i 8. 11. a u odboru IMKO 28. 29. 11. I tu smo došli do kraja ove točke dnevnog reda, a budući da nastavljamo s radom u 11 sati kada ćemo imati razmjenu mišljenja sa ministrom za zaštitu okoliša Slovačke republike. Sada ću postaviti e, sastanak do 11 sati. <laughs> Poštovane kolegice i kolege, predlažem da nastavimo s radom. Na redu je sljedeća točka dnevnog reda, razmjena gledišta sa gospodinom Laslom Solimošom, ministrom zaštite okoliša u sklopu slovačkog predsjedništva kao što je to i uobičajeno. E, na samom početku ovog dijela sastanka imat ćemo izlaganje gospodina ministra koji će govoriti o prioritetima slovačkog predsjedništva tijekom ovih pola godine. Nakon toga imat ćemo uobičajenu raspravu e, tijekom koje će predstavnici klubova i članovi ovog odbora moći postaviti pitanja o temama o kojima će biti riječ tijekom uvodnog izlaganja. Izvolite. Hvala vam lijepa što ste mi dali riječ, gospodine predsjedavajući. E, Poštovani članovi ovog odbora, poštovane dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje i zahvaljujem vam na mogućnosti da pred vama govorimo o prioritetima slovačkog predsjedništva i sudjelujem u razmjeni gledišta i ideja s vama koje se odnose na sadašnju situaciju u području zaštite okoliša i e, klimatskih promjena. Od e, ugovora iz Lisabona, Europski parlament ima ravnopravnu ulogu u odnosu na vijeće što se tiče velike većine zakonodavnih prijedloga i stoga je iznimno važna učinkovita suradnja u sklopu zakonodavnog procesa. Veselim se suradnji s Europskim parlamentom, a posebice smatram da mi je velika čast što mogu surađivati s vama, jednim od najvažnijih i najutjecajnijih odbora u Europskom parlamentu. Na samom početku želio bih e, reći da e, Slovačka sada predsjedava po prvi puta i to u vrijeme kada je Europska unija suočena s velikim e, i brojnim izazovima. Suočeni smo s borbom protiv terorizma, postoje otvorena sigurnosna pitanja, migracijska i izbjegliška kriza, ali posebice sada je vrijeme kada se vodi kontinuirana rasprava o budućnosti Europske unije. Unatoč svim ovim izazovima i sve većoj neizvjesnosti, slovačko predsjedništvo namjerava promicati pozitivan program rada kako bismo ostvarili održiva rješenja. E, sada nam je više nego ikada potrebna međusobna empatija i volja da ostvarimo korisne kompromise. I upravo zato tijekom našeg predsjedništva želimo biti e, pošten posrednik i staviti naglasak na programe koji će dovesti do rezultata u područjima u kojima to naši građani očekuju. Smatramo da je sposobnost e, ostvarenja konkretnih rezultata i prevladavanja rascipkanosti ključ e, za približavanje Europske unije našim građanima. Ambicije slovačkog predsjedništva su sljedeće. Ponovno uspostaviti povjerenje građana u europski projekt, a to je projekt koji smatramo e, najvažnijim i jedinstvenim remek dijelom političkog jedinstva u Europi neposredno nakon najstrašnijeg rata među Europom europskim eh, nacijama koji je uništio Europu. Smatramo da Europska unija nije savršena, ali ima smisla, a pogotovo zato što nema alternativu. To pokazuju brojne ankete koje govore da u većini država članica građani imaju pozitivno mišljenje o članstvu u Europskoj uniji i vjeruju u europski projekt. Slovačka je uvijek bila među onima koji najviše podržavaju Europsku uniju. Članstvo u Europskoj uniji donijelo nam je brojne pogodnosti tijekom e, proteklih 12 godina članstva. E, postali smo snažniji ekonomski, socijalno, geopolitički i e, naše okruženje, naš okoliš profitira od sveobuhvatnog zakonodavstva Europske unije. Stoga nam je velika čast, ali isto tako velika odgovornost što predsjedavamo Europskom unijom i zajednički sa svim državama članicama možemo dati svoj doprinos ostvarenju napretka što se tiče europskog projekta. E, smatramo da postoji velika odgovornost koju nosimo za Europu. U ovo vrijeme koje nosi velike izazove, europljani očekuju od europskih institucija da ispune obećanja i zato vas pozivam e, da zajedno s nama uložite napore kako bismo ponovno osnažili Europu e, kako to navodimo i u našem sloganu. I zato je naša ambicija ostvariti napredak u četiri osnovna područja. Učiniti da europsko gospodarstvo bude snažnije, modernizirati i proširiti jedinstveno tržište u područjima kao što je energetika i digitalna ekonomija e, raditi na ostvarenju održive e, politike na području migracija i azila i e, podržavati Europu koja je globalno angažirana. Ove prioritetne teme na kojima je naglasak slovačkog predsjedništva počivaju na tri međusobno povezana načela ostvarenje opipljivih rezultata. Naš je cilj je pokazati građanima Europske unije da zajednički europski projekti imaju praktičan učinak na poboljšanje kvalitete njihovog života. Naš je cilj osim toga prevladati rasjepkanost. Želimo ostvariti rezultate koji će nam pomoći da međusobno povežemo države članice unutar jedinstvenog tržišta i da postoji e, tješnja povezanost. Osim toga naglasak mora biti na samim građanima. Moramo imati sposobnost sposobnost ostvariti konkretne rezultate, prevladati rasipkanost. E, to je e, osnovni ključ koji će nam pomoći da približimo Uniju građanima. Slovačko predsjedništvo ima za cilj ponovno uspostaviti povjerenje građana u zajednički europski projekte. A sada ću nastaviti govoriti o konkretnim pitanjima o zaštiti okoliša na Slovačkom. Hvala vam lijepa. E, poštovane dame i gospodo, Uvaženi članovi odbora, jučer u Bratislavi je održan iznimno važan e, događaj na području zaštite okoliša koji se odnosi na pitanje ozelenjivanja, a na tom događanju sudjelovali su 32 zemlje, a sudjelovali su i predstavnici Europskog parlamenta. E, to predstavlja veliku mogućnost e, rada na zelenom gospodarstvu koje počiva na učinkovitom korištenju naših resursa. Uvjeren sam da oni koji su sudjelovali na toj konferenciji e, da se slažu sa mnom. Uspjeli smo ostvariti jednu solidnu platformu za razvoj zelenog gospodarstva. E, stvorili smo i platformu koja nam omogućuje razmjenu pozitivnih primjera, najbolje prakse. E, iznimno je tu važno sudjelovanje svih dionika Eh, udruga subjekata, gospodarskih subjekata. Slažemo se da je iznimno važno stabilno okruženje i da su potrebna financijska sredstva, ali pritom moramo biti svjesni i prepreka koje stoje na putu ostvarenju zelenog gospodarstva. I eh, tu postoji sloga. Eh, moramo osigurati razmjenu pozitivnih primjera iz regije. Vidjeli smo da je e, da u Europi postoji snažan sustav praćenja koji omogućuje prelazak na e, zeleno gospodarstvo. U sklopu tog sustava postoji mogućnost razmjene informacija o kružnoj ekonomiji i drugim relevantnim pitanjima za zaštitu okoliša. Međutim, ne postoji mogućnost redovite razmjene informacija o funkcioniranju tog sustava. To bi nam pomoglo da pratimo napredak koji ostvarujemo što se tiče zelenog gospodarstva. Jedan od ključnih zaključaka ove konferencije, a to bih želio posebno istaknuti, je uspostava bratislavskog procesa zelenog gospodarstva. E, ta platforma omogućit će nam redovitu razmjenu informacija i e, kontrolu napretka koju ostvarujemo, a i u sklopu strateških dokumenata Europe. Isto tako u skladu e, sa programom Europa 2020. i u skladu sa sedmim okvirnim programom. Iznimno nam je važno razgovarati o mogućnostima koje e, to otvara, a e, ta mogućnost će i sa predstavnicima OECD-a, a isto tako i na sjednici Vijeća ministara u Luksemburgu. A ovom prigodom želio bih vam e, zahvaliti na suradnji u sklopu ove inicijative. Sad bih želio istaknuti prioritete i osnovne teme na području zaštite okoliša klimatskih promjena. A riječ je o temama na kojima želimo raditi u narednim mjesecima. Kao prvo, Želio bih ovdje istaknuti jako dobru suradnju s Nizozemskom i Maltom u sklopu predsjedničke trojke. Doista od srca zahvaljujem Nizozemskoj na ogromnom napretku i koji su ostvarili tijekom svog predsjedavanja. A osim toga, zahvaljujem im e, i na kontinuiranoj suradnji tijekom našeg predsjedavanja. Kao što sam spomenuo, Slovačka je po prvi puta predsjedava Vijećem Europske unije. Za nas je to doista velika čast, ali istodobno i velika obveza. A istodobno i veliki izazov. Dakle, dame i gospodo, u Proteklih 40 godina Europska unija uspostavila je sustav učinkovite e, politike na područje okoliša i klimatskih promjena. Tako nešto ne postoji drugdje na svijetu. Provedba ovih politika svakako daje doprinos kako bismo unaprijedili zaštitu zdravlja, e, blagostanje i to je nešto što ima veliki utjecaj i na druge dijelove svijeta. Međutim, e, e, mada smo ostvarili značajan napredak, još uvijek postoje veliki izazovi i jako puno posla je još pred nama. E, prošle godine održana su dva ključna sastanka, sastanka koja će biti iznimno važna što se tiče politike na području zaštite okoliša u narednim godinama. Prvi događaj je odobrenje održivih ciljeva a drugi je usvajanje Pariškog sporazuma. E, oba ta događaja imaju veliko značenje što se tiče našeg puta prema gospodarstvu s niskim emisijama ugljika i prema e, zelenom gospodarstvu a to pokazuje da zeleno gospodarstvo i konkurentnost nisu nešto što se međusobno isključuje, jer e, ozelenjivanje može dovesti do otvaranja novih radnih mjesta i investicija. A te teme e, bit će i na dnevnom redu konferencije u Bratislavi koju sam već spomenuo. E, sada bih želio reći nekoliko riječi o pojedinim prioritetnim temama na kojima će biti naglasak tijekom našeg predsjedavanja. To su sljedeće teme. E, klimatske promjene, kružna ekonomija, zaštita prirodnih resursa i upravljanje vodama. Što se tiče klimatskih promjena, e, kao prvo, e, mi ćemo raditi na području Europske unije i usmjerit ćemo E, svoje napore na nadogradnju e, sporazuma iz Pariza e, koji je, su usvojile 195 zemalja. Međutim, to nije kraj cijelog procesa. Jedan važni događaj je bio je 22. travnja kada je 28 država članica potpisalo E, taj dokument e, u Yorku. Sada je u toku ratifikacijski proces, a nakon toga će uslijediti provedba. Ratifikacija Pariškog sporazuma nije samo visoko na e, programu Europske unije, nego i na međunarodnoj razini. E, Kina i SAD prošli tjedan e, su ratificirale ovaj sporazum, a to e, govori u prilog tome da bi se sporazum mogao ratificirati do kraja 2016. godine. Upravo iz tog razloga o ratifikaciji E, smo razgovarali na neformalnom e, sastanku vijeća u Bratislavi u srpnju i tada smo se složili da e, do ratifikacije mora doći što prije. Naravno, ratifikacija se mora obaviti i na razini Europske unije i pojedinih država članica. Slovačka će dati sve od sebe kako bi ubrzala ratifikaciju a e, moj tim i ja uložit ćemo maksimalan trud kako bismo ostvarili napredak na razini vijeća. Upravo zato e, želim potaknuti proces ratifikacije na razini Europske unije i pojedinih država članica kako bismo stvorili preduvjete za provedbu Pariškog sporazuma. To će biti doprinos Europske unije e, provedbi Pariškog sporazuma. Ubrzat ćemo proceduru e, što se tiče Slovačke, a e, ubrzanje e, postupka ratifikacije trebalo bi dovesti do toga da se Europska unija percipira kao vjerodostojan partner u globalnoj borbi protiv klimatskih promjena. Provedba Pariškog sporazuma je nešto što ja vidim kao mogućnost kretanja prema čišćoj energiji i e, modernom održivom gospodarstvu s niskim emisijama ugljika. Mi ćemo u sklopu toga provoditi obveze Europske unije u skladu s uputama i zaključcima Europskog vijeća iz listopada 2014. u kojem je definirano da se emisije stakleničkih plinova trebaju smanjiti za 40% do 2030. u usporedbi sa 90 što je zapravo 30% smanjenje u sektorima izvan sustava trgovanja emisijama. Jedan dio napora ići će u cilju reforme europskog sustava trgovanja emisijama. Taj sustav treba biti snažniji pokretač inovacija i dovesti do zaštite europske industrije od e, premještanja industrijskih pogona e, s ciljem e, izbjegavanja obveza smanjenja emisija. Moj je cilj tijekom slovačkog predsjedništva dovršiti potrebne aktivnosti u ovom zakonodavnom predlogu i ako je moguće ostvariti opći pristup na e, sjednici vijeća ove godine u prosincu u Briselu. E, između ostalog bavit ćemo se i e, prijedlozima sektora koji ne potpadaju pod sustav trgovanja emisijama kao što je promet, poljoprivreda, zgradarstvo i upravljanje otpadom. Osim toga, vodit ćemo poz računa i o prijedlozima koji se odnose na korištenje zemljišta, prenamjenu zemljišta i šumarstvo. To mora biti sastavni dio obveza Europske unije. E, postoje prijedlozi koji se odnose na nacionalne e, ciljeve u ovim sektorima. O ovim pitanjima e, želio bih razgovarati na sjednici vijeća u listopadu i pokrenuti razgovor o općem planu u sklopu čega će ministri imati priliku razgovarati o e, raspodjeli tereta i uključenju šumarstva u obveze. Budući da je pitanje klimatskih promjena iznimno važno pitanje, organizirao sam i neformalni sastanak e, ministara zaštite okoliša koji je održan 12. srpnja u Bratislavi. E, na tom sastanku bio je prisutan i potpredsjednik vašeg odbora i postojala je mogućnost na tom sastanku razgovarati o pitanjima koja su povezana s klimatskim promjenama. Ne smijemo ovdje zaboraviti prestojeću konferenciju u sklopu okvirne konvencije o klimatskim promjenama koja će se održati u Maroku. Javnost je iznimno zainteresirana za daljnji razvoj stvari, posebno što to se tiče samih pozitivnih rezultata koji su ostvareni u Parizu. Cilj predsjedništva je ispuniti obveze koje je preuzela Europska unija i održati dinamiku koja je pokrenuta u Parizu te osigurati da Pariški sporazum stupi na snagu i da se njegove odredbe provode. Predsjedništvo će osigurati provedbu potrebnih priprema, a to će biti e, polazište za razradu pojedinosti potrebnih e, za provedbu Pariškog sporazuma na razini Europske unije. Ulazimo u novu fazu. Europska unija već je pokazala da je u stanju raditi na usvajanju ambicioznih politika. Sada radimo i na zakonodavnim predlozima za razdoblje nakon 2020. Iznimno je važno da potaknemo partnerske zemlje da i one e, poduzimaju mjere koje se temelje na dogovoru iz Pariza. Predsjedništvo će osim toga pružiti potporu potporu ambicioznijim programima u sklopu e, protokola e, Međunarodne e, zrakoplovne organizacije i isto tako protokola iz Montreala koji se odnosi na održiv rast. Računamo i na vašu aktivnu potporu, a to uključuje i redovnu komunikaciju i kontakte. E, na međunarodnoj razini približavamo se e, globalnom e, dogovoru koji se odnosi na smanjenje ugljikovodika, fluorougljikovodika, a tu dolazim i do drugog pitanja koje se odnosi na kružnu ekonomiju, a na to će otpasti dobar dio rada i truda u narednim godinama. naša je ambicija ostvariti napredak što se tiče e, smanjenja ambalažnog otpada. E, smatram da kružna ekonomija nije izolirano pitanje, naprotiv. Smatram da je to nešto što predstavlja veliku prilogu, e, priliku za e, preobrazbu našeg gospodarstva i ekološku orijentaciju. Naravno, ima jako puno obveza koje dugoročno treba provoditi u svim sektorima i na svim razinama vlasti u državama članicama. Ozelenjivanje gospodarstva doista ima potencijale koji može pomoći Europskoj uniji da prevlada krizu i doista postane predvodnik na globalnoj razini u smislu eh, pomirbe ekonomskog, socijalnog eh, i ekološkog razvoja. Stoga ćemo osnažiti suradnju među relevantnim dionicima iz gospodarstva, poljoprivrede, ruralnog razvoja, financijskog sektora istraživanja i razvoja. Suradnja među svim dionicima iznimno je važna kako bi se ostvario opći politički dogovor koji onda može dovesti do učinkovitog korištenja prirodnih resursa i e, očuvanja e, našeg planeta za buduće naraštaje. Ono što je važno je i pitanje biološke raznolikosti. E, tu je važna politika Europske unije za biološku raznolikost eh, do 2020. Europska komisija će, čini mi se, uskoro objaviti rezultate procjene u učinkovitosti instrumenta na području zaštite prirode i zaštite eh, biološke raznolikosti. Riječ je o vrednovanju eh, provedbe e, direktiva koje se odnose na ptice i biotope. Rezultati ove procjene e, dakle direktive o staništima i pticama ući će u buduće aktivnosti koje se odnose na zaštitu biološke raznolikosti na razini Europske unije i globalno. Temeljem te procjene provest će se vrednovanje ostvarenog napretka i utvrditi koje mjere je potrebno provesti u budućnosti. E, u svezi s tim pozvao bih vas e, na izložbu u Slovačkoj, ispričavam se, e, izložbu koja se otvara 19. rujna u 18 sati u Europskoj komisiji a odnosi se na zaštitu biološke raznolikosti u Slovačkoj. I to u suradnji s potpredsjednikom, odnosno povjerenikom Šefčovićem. I e, na posljedku nekoliko riječi o zaštiti okoliša i klimatskim promjenama. Naglasak je na ovim područjima upravo zbog e, i E, poplava, nestašica vode i sl. do čega sve više dolazi. Moramo iznaći učinkovite instrumente za e, vodno upravljanje na svim razinama. Smatram da je to iznimno aktualno pitanje koje je osim toga povezano i sa e, programom za zaštitu vodnih resursa u Europi iz 2012. To je također bila tema neformalne sjednice Vijeća ministara 11. srpnja u Bratislavi na kojem je sudjelovao i vaš potpredsjednik. Rezultate te konferencije koristit ćemo kao osnovu za zaključke vijeća i one će biti podloga za buduće mjere na području vodne politike Europske unije. Naravno, osim ovih glavnih prioriteta, dalje ćemo raditi na onim eh, dosjejima koji su u toku. Primjerice, eh, eh, djelatnosti povezane sa kemijskim tvarima, paket o živi temeljem sporazuma, odnosno konvencije iz Minamate, E, konvencija iz Minamate trebala bi stupiti na snagu 2017. Pozdravljam napredak e, koji je u ovom području vijeće već ostvarilo. Ovo predstavlja dobru podlogu za daljnji rad predsjedništva i pregovore, početak pregovora s Europskim parlamentom. A nadamo se da ćemo ostvariti e, sporazum u prvom čitanju do kraja ove godine. Usvajanje uredbe iznimno je važno i predstavlja preduvjet za ratifikaciju od strane Europske unije. Upravo zato naš cilj treba biti brz dogovor i suglasnost sa su zakonodavateljima. Treba biti potpuno jasno koje odredbe treba zadržati, a koje ispustiti i o tome treba postići dogovor. Mi također surađujemo s Europskim parlamentom što se tiče rješavanja pitanja koje se odnose na prijedlog za euro 5.6. Ovim prijedlogom još uvijek se e, može ostvariti cilje smanjenja emisije iz cestovnog prometa. I na bih spomenuo i e, važne međunarodne pregovore, između ostalog E, konferenciju o klimatskim promjenama u Maroku, koju sam već spomenuo. Osim toga, održat će se važan sastanak o e, tvarima koje onečišćuju ozonski omotač koji će se održati u listopadu u Ruandi. Osim toga, e, tu se treba ostvariti i sporazum koji je e, dodatak protokolu iz Montreala u pogledu ugljikovodika, fluorougljikovodika. E, predsjedništvo e, treba osigurati da Europska unija bude dostatno prisutna na svim ovim važnim međunarodnim događanjima. Predsjedništvo je svjesno vaših aktivnosti i ciljeva koji se odnose na 17. konferenciju stranaka CITES-a. Osim toga, e, predsjedništvo će nastojati ostvariti napredak i na 13. konferenciji stranaka konvencije o biološkoj raznolikosti u prosincu 2016. Mi bismo željeli da se biološka raznolikost uključi u razne sektore kao što je poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, turizam što se tiče međunarodnih odnosa, u listopadu će se održati još jedan sastanak na ministarskoj razini na kojem će sudjelovati naši partneri iz istočnog partnerstva. Mislim da je iznimno važno surađivati i s njima i razmjenjivati iskustva što se tiče provedbe zakonodavstva na području zaštite okoliša. Kao što vidite, doista ne postoji nedostatak ambicije što se tiče naših aktivnosti i ciljeva tijekom slovačkog predsjedavanja. I na posljedku, dopustite da kažem da se veselimo suradnji s vama što se tiče važnih pitanja koja mogu dati doprinos ostvarenju napretka na području zaštite okoliša, ne samo što se tiče e, same politike zaštite okoliša ili klimatskih promjena, nego općenito e, važno je da nešto učinimo za naše građane. Prema anketama e, dvije trećine europskih građana smatra da Brisel treba raditi više na području zaštite okoliša Smatram da jedino ako napore uložimo zajednički, jedino tada ćemo biti u stanju razviti e, politike koje će biti dobre za naše građane, koje će biti na dobrobit e, naših građana i zaštite okoliša u Europi. Zahvaljujem unaprijed na vašoj suradnji i veselim se tome. Hvala. Hvala vam lijepa na vašoj izuzetno detaljnoj prezentaciji. Prije nego što započnemo sa pitanjima predstavnika klubova zastupnika. Htio bih vam reći da smo jutros dakle, zauzeli stajalište o ratifikaciji Pariškog sporazuma. Mi snažno podupiremo brzu ratifikaciju od strane Europske unije, što bi nam omogućilo da prije konferencije e, stranaka dakle, uspimo postići odnosno ispuniti preuzete obaveze. Vijeće će također ubrzati postupak tako da Europska unija nastavi dakle, preimati vodeću ulogu u međunarodnoj areni. I hvala vam. Gospodin Lize iz EPP-a ima riječ. Hvala lijepa, Giovanni. Eh, osvrnut ću se na ovo pitanje koje si upravo spomenuo, eh, ratifikacija sporazuma iz eh, Pariza. Doista bih to želio naglasiti. Moramo dati sve od sebe kako bi Europska unija brzo obavila ratifikaciju. Bilo bi doista nezgodno biti u situaciji da SAD i Kina ratificiraju sporazum, a mi onda čekamo mjesecima i eh, praktički se blamiramo u Marakešu. Eh, zahvaljujem eh, od srca na vašem angažmanu, a posebno bih istaknuo ono što ste rekli na kraju. Naši građani očekuju od Europske unije da se više angažira na području zaštite okoliša. Moramo zajednički raditi na tome. To nije nešto što pojedine zemlje mogu ostvariti same, posebno kada se radi o pitanju klimatskih promjena. Što se tiče klimatskih promjena, zahvaljujem na onome što ste spomenuli. Imate ambiciozne ciljeve što se tiče E, politike na tom području, a pritom moramo voditi računa o konkurentnosti e, europskog gospodarstva. E, sustav trgovanja emisijama je sustav u kojem imamo jako velik broj certifikata, odnosno kvota i njih je sve više E, i to može dovesti u pitanje ostvarenje naših ciljeva. Zanimalo bi me e, kakvo je vaše mišljenje o tome i biste li prihvatili prijedlog e, koji bi parlament pripremio što se toga tiče. A osim toga, što se tiče ciljeva na području klimatskih promjena, očito je da obveze koje su preuzele druge države nisu dovoljne da bi se ostvario cilj smanjenja od dva stupnja. Moramo tu ostvariti suradnju. E, Europska unija ne može jednostrano postupati, mora uložiti napore zajednički i sa SAD-om i Kinom, kad već govorimo o Marakešu. Ako kanimo podržati planove koji postoje i ako želimo sudjelovati u njima i e, na posljedku e, zrakoplovni promet. E, za nekoliko dana doći će do sjednice i kao u Montrealu gdje se radi o mehanizmu za zrakoplovni promet. U zadnjih nekoliko dana očito je da postoji veliko razočaranje. Kolege iz svih klubova smatraju da prijedlog koji je na stolu ne udovoljava sadašnjim zahtjevima. Mi nismo baš spremni e, za bilo kakav e, dogovor i nismo spremni odustati od našeg zakonodavstva. Jako je važno da predstavnici Europske unije i države članice u Montrealu to jasno dadu do znanja. Ako stvari ostanu kakve jesu, mi ćemo naravno dalje raditi na razvoju našeg zakonodavstva u Europskoj uniji. Mi smatramo da trebamo imati strože odredbe E, ne možemo imati jednak tretman različit tretman, e, stroge odredbe e, u odnosu na željezare, a uopće nikakve zahtjeve u odnosu na zrakoplovstvo. Moramo imati i propise koji se odnose na međukontinentalne letove, ne možemo to ispustiti. I zato u Montrealu to moramo jasno dati do znanja. Ne možemo dopustiti da nam naprosto e, predoče neki prijedlog koji treba dovesti do toga da mi odustanemo od svog europskog zakonodavstva u zamjenu za nešto što ne nosi neku korist. Hvala. Hvala vam. Ime izvolite. Hvala ministre, predsjedniče. Ja sam vrlo pomno pročitao program slovačkog predsjedanja Europskom unijom posebno onaj dio koji se tiče zaštite okoliša i klimatske politike. Na temelju vašeg izlaganja želim vam zahvaliti i postaviti nekoliko pitanja. Kao prvo, Europska unija je u postupku ratifikacije sporazuma iz Pariza. Kada kažem Europska unija, tu mislim na velik broj zemalja, uključujući i Slovačku. Dakle, te zemlje još čekaju na ratifikaciju sporazuma iz Pariza. Mislim da klub zastupnika socijalista i demokrata radi u pravcu toga da se prijeđe sa riječi na dijela. I to u sljedećih nekoliko tjedana i mjeseci. Ne možemo samo davati izjave, a onda ne poduzimati ništa ili pokušavati pronaći izgovore kako se sporazum ne bi potpisao. Mi mislimo da COP22 koji će se održati u Marakešu treba biti odlučujući u postupku ratifikacija. Kao što znate, 55 država članica koje predstavljaju više od 50% svjetskih emisija stakleničkih plinova moraju biti uključene u proces, a trenutno je situacija takva da je Kina e, zajedno sa SAD-om prošlog vikenda potpisala i ratificirala taj sporazum na sastanku G20 i sada smo do razine od 30%. Međutim, još je uvijek e, ostalo dosta zemalja prije nego što se postigne ta brojka od 55 država e, na koja otpada 50% emisija. Dakle, 26 zemalja na njih otpada 39% svjetskih emisija stakleničkih plinova. Prema tome mislim da bi Europska unija trebala poslužiti kao primjer drugima. Zato me zanima vaše stajalište kako bismo pod vašim predsjedanjem do studenog kada će se održati COP22 postigli službenu ratifikaciju od strane Europske unije a da pritom ne čekamo da sve države članice odrede postupak ratifikacije. Donald Tusk, predsjednik Europskog vijeća i predsjednik Francuske François Hollande u Parizu su 31. kolovoza o tome razgovarali. Kao što smo čuli, e, to je politički cilj koji je vrlo značajan. Htio bih isto tako kratko spomenuti još tri teme. Kao prvo, rasipanje hrane. Mislim da je to nešto što izostaje iz ovog paketa mjera o cirkularnoj ekonomiji. Vi ste to spomenuli u svom govoru. E, kolega koji je ovdje prisutan je iznio neke prijedloge vezano uz cilj smanjivanja rasipanja hrane od najmanje 50% do 2030. godine i smatram da biste trebali e, možda pojasniti koje je vaše stajalište i e, što će se poduzeti kako bi i ova tema bila jedan od prioriteta. Nadalje, Evropska unija bi trebala biti nositelj jednog odlučnog prijedloga na konferenciju u Marakešu vezano uz ukidanje subvencija energetskom sektoru, što bi trebalo također dovesti do napuštanja e, fosilnog goriva. Mislim da je to još jedan od političkih ciljeva koji si moramo zacrtati na razini Europske unije. Osim toga, e, tijekom vašeg predsjedništva trebali biste intenzivirati napore za e, smanjenje emisija stakleničkih plinova iz prometnog sektora i poljoprivrede kako bismo uspjeli ispuniti ciljeve zacrtane za 2020. i 2030. Evo to bi bili glavni ciljevi kluba zastupnika socijalista i demokrata. Dakle, mi se nadamo da ćemo zastupati te ciljeve tijekom vašeg predsjedanja Europskom unijom. Hvala vam, Zastupnik Demes Meker, izvolite. Hvala lijepa. Htio bih pozdraviti gospodina ministra, zaželiti mu dobrodošlicu i htio bih se fokusirati na jedan od prioriteta koji ste naveli u svom uvodu. Ja sam se toga dotakao još tijekom rasprave na plenarnoj sjednici i to ste vi spomenuli u svom govoru. Vaše e, predsjedanje počinje u teškom razdoblju prije nekoliko e, tjedana nakon referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini čuli smo razne analize Međutim, ono što stalno slušamo jest da Evropska unija treba iznova pridobiti povjerenje građana. Dobri rezultati u ovom sektoru mogu pomoći. Ja radim kao izvjestitelj na izvješću o bioraznolikosti. I htio bih vam dati jedan savjet u tom svojstvu. Morate se osigurati da se donesene direktive koje se bave zaštitom prirode provode. Kao što znate, to ne podržava samo većina ovdje u parlamentu, već to podržava barem 15 zemalja članica. Međutim, ono što je jako važno je da to podržavaju stotine tisuća građana. Mnogi sudjeluju u u kampanjama s tim u vezi i očekuju da se Europska unija osigura da će se te uredbe provoditi. Nemojte ih stoga razočarati. Neka to bude vaša zadaća, dakle, da vi sačuvate te direktive, tu nam je potrebna vaša pomoć. Ja sam nedavno dobio odgovor povjerenika i tu vidim da komisija odgađa odluku o toj direktivi. E, Ili su često odgovori nejasni. Komisija, dakle, na jesen 2016. će tražiti da se ocijeni stanje i osigurat će se da se pravila primjenjuju na odgovarajući način diljem Europske unije. Mislim da smo dovoljno dugo čekali i zato očekujem vašu potporu. Htio bih također znati što ćete učiniti da dobijete potporu. Rekli ste u svom uvodu da se želite baviti zelenom ekonomijom. Mislim da je to jako važno. To je način da ojačate ekonomiju, ali i zaštitu okoliša. Mislim da je to jako važno kada govorimo o zaštiti naše dobrobiti i blagostanja to će stvari dosta ovisiti o e, uslugama vezanim uz sustave. To upravo možemo postići ovom direktivom o zaštiti okoliša i nemojte gubiti vrijeme i osigurajte se u potrebnu potporu. Hvala lijepo, zastupnik Gerbrandi. Hvala i hvala gospodinu ministru što nas je danas posjetio. Vi ste u svom uvodnom izlaganju spomenuo konferenciju o tranziciji u zelenu ekonomiju koja se održala u Bratislavi. Ja sam sudjelovao na tom sastanku i to mi je bila čast i hvala vam još jednom što ste ju organizirali. Imamo do glavnih zaključaka svih sudionika je bio da će se morati preći na zelenu ekonomiju, da je to neizbješno i drugo da je to možda rješenje za nefunkcionalnu europsku ekonomiju. To je možda čarobni napitak kojim raspolažemo kako bismo ponovno oživjeli europsku ekonomiju. Kada sam se vraćao sinoć u Amsterdam, razmišljao sam o tom čarobnom napitku. I e, otkud mi ta ideja? Pa iz stripa o Asterixu, dakle, Sjećate se tog galskog sela gdje oni odoljevaju rimskom carstvu upravo zahvaljujući čarobnom napitku panoramiksa i to strašno dobro djeluje. Međutim, mi imamo ovdje vlastiti čarobni napitak i čak bismo ga podijelili sa ostatkom svijeta, ostatkom Europe. Ali drugi neki naši kolege ministri ekonomije, dakle financija, oni ne vjeruju našem čarobnom napitku čak misli da ih njime želimo otrovati. I ukoliko je to tako, onda ovo nikad neće profunkcionirati. Dakle, što ćete vi učiniti kako biste nagovorili svoje kolege da mi posjedujemo taj čarobni napitak, da je tranzicija ka zelenoj ekonomiji najvažnija stvar ne samo za spas našeg planeta, već i za spas evropskog gospodarstva. Jasno je da se to sada još ne događa pogledajte otpore kada je riječ o ukidanju korištenja nekih otrovnih substanci, kakvo je stanje sa zakonodavstvom o zaštiti okoliša. Pogledajte što Poljska radi kada je riječ o ratifikaciji Pariškog sporazuma, investicijama u ugljen. Imamo situacije kada zemlje pokušavaju pobrojati doista svako stablo, svaki list koji posjeduju na svom teritoriju. Jednako je sa nek direktivom da je riječ o maksimalnim dozvoljenim količinama emisija. Dakle, želim vam da uspješno nastavite na, eh, na dobro na svom putu. Hvala. Zastupnik Ejkaut, izvolite. Hvala. Hvala ministru što nam je predstavio svoj program. To se uvijek čini kao kratko vremensko razdoblje. Uvijek je tu dosta otvorenih pitanja i bit će to zaista zanimljivih šest mjeseci. Ovo što ste vi rekli doista zvuči dobro, ali na koncu sve će ovisiti o ishodu onome što smo počeli, što smo uspjeli postići. Dakle, tu je svakako ratifikacija Pariškog sporazuma, tu su se kolege već dotakle te teme, ali ja bih htio biti konkretni. Ako smo danas usvojili ovo stajalište kao parlament, bi se mogao naći na dnevnom redu već idućeg tjedna u Strasburu. Međutim, sada ovisi o odluci vijeća. A oni tu odluku ne moraju donijeti jednoglasno. Hoćete li zatražiti da se ta odluka donese u vijeću na, na osnovu kvalificirane većine kako bi vijeće moglo donijeti tu odluku, a mi se osigurati da će to idućeg tjedna doista biti ratificirano? Jer u suprotnom riskiramo da će ono stupiti na snagu u listopadu bez sudjelovanja Evropske unije. Mislim da se to ne bi smjelo dogoditi. A upravo vi imate rješenje ove situacije. Morate se osigurati da se ne držite e, načela po kojem svi trebaju dakle, podržati ovu odluku. Vi se možete ovdje poslužiti kvalificiranom većinom, ali pitanje je želite li vi to učiniti? Htio bih na ovo pitanje dobiti jako precizan odgovor. I tu ćemo jasno vidjeti želite li vi doista nešto poduzeti ili samo govorite o tome. kao s onim jednako onome što radi EPP, pa ja se ne želim ovdje s njima povezivati. Oni kažu borba protiv klimatskih promjena je dobra, onda traže se više više dozvola za industriju. Ja bih doista od vijeća htio vidjeti nešto konsistentni pristup ukoliko želite nešto činiti e, u borbi protiv klimatskih promjena. Nećete besplatno davati dozvole za trgovanje ETS-om, dakle da one nastave slobodno zagađivati. Jer je višak dozvola upravo najveći problem ETS-a, ali evo EPP ne želi to riješiti, ali žele ratifikaciju, barem tako govore. E tu dolazim do druge točke. Ratifikacija Pariškog sporazuma je jedna stvar, a drugo je akcija, odnosno borba protiv klimatskih promjena. Znamo da ovo što Europa dosta poduzima nije dovoljno. Govorimo o granici od 1,5 stupnjeva. To znači da Europa mora učiniti više koji su vaši konkretni planovi, dakle, kako je stanje sa raspravom u vijeću, kako Europa može ispuniti svoju ulogu i 2018. dobiti još ambiciozni plan? Dakle, to je također jedno konkretno pitanje s moje strane. Konačno, želim stati na stranu Petera Lizea kada on govori o zračnom prometu. Čudilo me što niste spomenuli taj sastanak IKEA, a znam da je riječ o drugom portfelju, ali nemojte činiti grešku i ostaviti to ministrima prometa jer ipak imam nešto više vjere u vas kao ministra zaštite okoliša nego ministra prometa. Nadam se da ste ovdje aktivno uključeni i da nećete to ostaviti drugom ministru. Hvala lijepa. Thank you very much, colleagues. I suggest to continue to... Hvala. Predlažem da nastavimo prikupljati pitanja te da ministar odgovori u bloku. Na pitanje. imamo dugu listu, ali nemamo na raspolaganju puno vremena. Elizabeth Kostinger, izvolite. Äh, hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Poštovani gospodine ministre, hvala vam lijepa što ste nam dali ovu mogućnost da s vama razgovaramo o vašim prioritetima. Ja bih imala jedno konkretno pitanje koje se odnosi na vrlo važan paket kružne ekonomije već smo ovdje intenzivno razgovarali o amandmanima i raznim e, i brojnim mogućnostima koje postoje kako bi se doista ostvarila održivost u Europi. U prijedlogu komisije e, uveden je količinski kriterij što se tiče e, otpada komunalnog otpada. Znam da je to široka tema, ali zanimala bi me vaše mišljenje što se tiče eventualnih e, izmjena u pogledu privatnog e, i javnog sektora. E, biste li to prihvatili, odnosno kakvo je vaše gledište? Drugo pitanje odnosi se na bacanje hrane i tu imamo u planu izvješće na vlastitu inicijativu Europskog parlamenta. E, ta tema čini mi se vrlo važnom e, temom i pitanjem koje može dati svoj doprinos u sklopu kružne ekonomije. E, kakvo je vaše stajalište što se tiče sustava koji je primjerice već uveden u Francuskoj, a u sklopu kojeg poduzeća imaju određene obveze. Smatrate li da postoji mogućnost da se to prenese na cijelu Europu? Odnosno, e, pitanje je kako e, vi e, vidite ideju podjele hrane u humanitarne svrhe. I treće pitanje je pitanje namjene sredstava. Vidimo da još uvijek e, postoje poticaji za izgradnju odlagališta. E, kako je vaše mišljenje e, što se tiče provedbe alternativnih mjera u budućnosti? Hvala. Hvala, zastupnica Bonafej, izvolite. Tanto ministro, la ringrazio Zahvaljujem vam što ste nas danas posjetili. Želim vam sve najbolje u vašem radu. Vi ste se pozabavili mnogim zanimljivim točkama, dakle prvo to klimatsko djelovanje, toga su se dotaknuli kolega i kolega Parnjö je tu dosta dobro istaknuo prioritete kluba SID. Ja se želim pozabaviti nečim drugim, vi ste govorili o teškom trenutku u kojem se nalazi Europska unija. Spomenuli ste migracije, probleme vezane uz sigurnost, ali i za mene nešto važno, a to je kriza kredibiliteta Europske unije. Slažem se s vama da je neki način da se Europi da dakle novi zamah, potreba da se pokažu konkretni rezultati. Evo, sugerirala bih vam jedan konkretan rezultat koji bismo mogli brzo postići, a riječ je o paketu, dakle, kružne ekonomije. Ja nisam obožavateljica Asterixa poput kolege Gerbrandija i ne znam je li riječ o čarovnom napitku ili ne ali iz ovih studija kojima raspolažemo, riječ je o horizontalnom paketu koji putem inovacije i tehnologije može ponovno pokrenuti investicije, može stvoriti kvalitetna radna mjesta, može dati novi zamah našoj ekonomiji u smislu održivosti i održivog razvoja. Dakle, elementi su svi na broju. Potom ću se baviti meritumom ovog prijedloga. Žela bih iskoristiti ovu priliku da vam postavim neka pitanja. Ali predlažem da se svakako razgovara o ovom prijedlogu, to je moj zahtjev vama. Parlament je radi na ovom dosjeu, uz druge velike dosje poput onog oets u mi smo tu jako odlučni jer je riječ o dosjeu koji čekaju i nevladine organizacije i građani. Doista smo brzi, ali pitam se što mislite o, konkretnom stajalištu vijeća o ovom dosijeu i kada će započeti trijalog. Čini mi se da ovdje vijeće dosta koči stvari. Mr. Stajs. Zastupnik Štajs. Bart, izvoli. Ik Hvala lijepo, slušao sam eh, prijevod u slušalicama, pa nisam čuo da ste me prozvali. Dobrodošli. Ministre, ja bih nešto htio reći o hormonalnim disruptorima. Imali smo tu eh, informacije iz UN-a i drugih pa, organizacija. Dokazano je da oni mogu izazvati neke probleme, zdravstvene teškoće, mogu izazvati i neke vrste raka. Znate da komisija treba zgraditi stroge kriterije, to je trebalo biti provedeno još 2013. ali još nije gotovo. Jednu inicijativu je pokrenula Švedska, to su podržali parlament i vijeće, kako bi se komisija pokrenula kako bi izradila listu kriterija. Oni su to učinili u lipnju ove godine, međutim prijedlog je problematičan. Kriteriji su toliko strogi da niti jedna tvar ne bi mogla biti priznata kao uh, endokrini disruptor i jasno je da je komisija izašla iz svog mandata. Zakonodavstvo vezano uz pesticide iz 2009. se ovdje pokušava iznova napisati. Mi smo donijeli odluku u kojoj smo rekli da su oni izašli iz svojih nadležnosti i mandata. Dakle, jedan problem se tiče sadržaja, a drugi se tiče institucionalne osnove. I sada bih htio čuti što vi mislite o, tome. Znam da će vijeće u listopadu o tome raspravljati. Zanima me što ćete vi učiniti kao predsjedništvo. Hoćete li surađivati s parlamentom? Hoćete li odgovoriti na ova ponašanje komisije. Hvala. Zastupnik Selimović. Hvala lijepa i hvala ministru što nas je posjetio i što imamo ovu priliku postaviti mu pitanja. Imam tri pitanja. Htio bih vas pitati nešto o vašim ambicijama kad je riječ o kružnoj ekonomiji, naročito revizije direktive o otpadu. Hoćete li dovršiti taj, taj pregovore i kada? Drugo, energetska politika vaše zemlje. Vi, eh, energetska ovisnost je kod vas nešto više od europskog eh, prosjeka, to nije jako opasno. Ali povratak, ali nedostatak eh, rezervi plina i nafte može biti opasno. Vi ovisite o jednom partneru, to je Rusija. Vi imate dugoročne ugovore koji su nedavno produženi na još 15 godina i Rusija je također prisutna kod vas u proizvodnje nuklearne energije. Tamo je tvrtka Atomstroj Eksport, dakle jedna od tvrtki koja djeluje. I u ovom kontekstu imam za vas dva pitanja. Koje će dalje korake Slovačka poduzeti kako bi smanjila energetsku ovisnost u Rusiji? Znam da su neki koraci poduzeti, dakle, sa nekim eh, francuskim tvrtkama, ali ono što je ovdje jako važno je smanjiti energetsku ovisnost u Rusiji. Dakle, koji su po vama sljedeći koraci da bi se to postignulo? Hvala. Thank you very much. Hvala. Uh, Zastupnik Zorinjo. Hvala lijepa. Hvala vam što ste nas posjetili i iznijeli nam program predsjedništva sa prioritetima u sektoru zaštite okoliša i energetike. Ono što me jako zainteresiralo jest vaša namjera da se pozabavite nuklearnom sigurnošću. Kao što znate, riječ je o vrlo ozbiljnom problemu u Europi gdje e, raspravljamo o prenošenju direktive Euratom, međutim postoje još stotine nuklearnih centrala koje čiji je životni vijek produžen, a to se nije smjelo učiniti cijena je tako proizvedena energija također jako visoka. Mi bismo trebali investirati 255 milijardi eura do 2025. pet i pitanje je e, gdje će se pronaći ta sredstva. Vidim da nisu predviđena u proračunu Europske unije niti u proračunu zemalja članica. Potom problem sigurnosti. Dakle, kako to riješiti u Europi? Što će vaše predsjedništvo poduzeti, poduzeti po tom pitanju? Ja dolazim iz Portugala i 100 km od moga doma se nalazi jedna španjolska nuklearna centrala koja sa sobom nosi dosta veliki rizik. Hvala lijepa. Hvala vam. Vitajte jednom Hvala vam što ste mi dali riječ. E, dobrodošli ministre. Jedan od najsloženijih odbora. Vidite kako je dnevni red težak, vidite da imamo zastupnike koji su doista zainteresirani za stanje okoliša. Htjela bih vam postaviti jedno pitanje, dobili ste već e, poduži niz pitanja. Moje je vezano uz proizvodnju automobila. Europski parlament se bavi ozelenjivanjem industrije proizvodnje automobila, naročito u kontekstu posljednjih skandala. Ovo pitanje je dosta važno za zemlje višegradske skupine i ozelenjivanje ovog e, sektora i potreba zaštite okoliša zahtijevaju složen pristup a ne samo na fokusiranje na smanjivanje emisija. Tu je uključeno i smanjenje korištenja teških metala poput olova. Tu imamo i neka izuzeća koja se provode, dakle korištenje, vezano uz korištenje olova u akumulatorima. Teme zanima koje će biti vaše stajalište o ovom pitanju. Hoćete li podržati ovo izuzeće za ovo? Hvala lijepo. Zastupnik Linz. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Imao bih dva kratka pitanja za gospodina ministra. E, jedno pitanje nadovezuje se na ono o čemu je govorio kolega Demesmaker, a e, tiče se direktive o zaštitu prirode mislim da je parlament razočaran onim što je učinilo, odnosno nije učinilo prethodno predsjedništvo vijeća. sasvim konkretno pitanje je što kanite učiniti tijekom svog predsjedavanja, e, što kanite pokrenuti? Što je sa otkazanom konferencijom koja se trebala održati u lipnju? Hoćete li je održati? i hoćete li na posljedku prisiliti komisiju da odustane od preispitivanja te direktive? Drugo pitanje. E, to pitanje odnosi se na nešto o čemu ste govorili uvodno. Postoji plan Europske unije e, što se tiče borbe protiv nezakonite trgovine divljim vrstama je li vijeće došlo do zaključka da je potrebno novo zakonodavstvo e, slično onome kako je to predviđeno e, odgovarajućim zakonom u SAD-u. Kakvo je stajalište predsjedništva što se toga tiče? Hvala. Hvala vam lijepa. Mislim da nema više pitanja od strane kolega. Izvolite sad, možete uzeti riječ. Hvala. Želim zahvaliti zastupnicima na svim pitanjima. Uistinu smo imali velik broj pitanja. Nastojat ću dati odgovor na pitanja koja su kolege postavili. Nisam siguran hoću li biti u mogućnosti odgovoriti pojedinim zastupnicima, budući da je bilo preklapanja, pa ću pokušati objediniti pitanja. Mnogi od vas postavili su pitanje vezano uz ratifikaciju sporazuma iz Pariza, to je vrlo aktualno pitanje. Htio bih reći da će ratifikacija sporazuma od strane Europske unije biti od ključne važnosti kada je riječ o stupanju na snagu i e, o provedbi sporazuma iz Pariza. Vijeće je dobilo e, prijedlog za ratifikaciju 10. lipnja, mi smo započeli rad na tome. Mi shvaćamo važnost tog pitanja i na svjetskoj razini i zato zajedno sa suradnicima intenzivno radim na tom pitanju i na dovršetku postupka ratifikacija u što kraćem roku. Moramo također biti svjesni toga da predsjedništvo može dati sve od sebe kako bi se dovršio postupak ratifikacije u Europskoj uniji. Međutim, 28 država članica imaju svoje interne procese i mi na to ne možemo utjecati. Mogu samo govoriti u ime svoje države. Slovačka republika je intenzivirala postupak ratifikacije. Mi radimo na tome kako bismo to dovršili u što kraćem roku, da kako mi dajemo sve od sebe, kako bi se taj postupak ratifikacije Europskoj uniji odradio prije sastanka u Marakešu. Također cijenim napore Europskog parlamenta u smislu ratifikacija. Znam da je danas održan sastanak i da ste odobrili stajalište parlamenta, dakle da je parlament spreman za ratifikaciju. Mogu vas samo uvjeriti da i predsjedništvo ovo shvaća vrlo ozbiljno i zahvaljujući vašem današnjem glasovanju mi smo pomaknuli sastanak vijeća za dva dana, dakle sa prošlog tjedna na ovaj tjedan i trebali bismo također održati jedan sastanak na razini korepera to bi nam omogućilo da postignemo dogovor i da dovršimo postupak ratifikacije u vijeću. Slovačko predsjedništvo i ja osobno poduzet ćemo sve što možemo da bi se to dovršilo. Ne bi bilo dobro da mi kasnimo tom postupku jer Europska unija tu ima uistinu značajnu ulogu i ne bi bilo dobro da izgubimo svoju poziciju u čitavom procesu. Prema tome to je uistinu e, naš prioritet da se dovrši ovaj postupak i da se ratificira sporazum. Mogu vam pružiti e, jamstva da ćemo dati sve od sebe na razini vijeća. Zatim je tu bilo pitanje prijedloga Europskog parlamenta. Svaki prijedlog Europskog parlamenta je relevantan za vijeće i za slovačko predsjedništvo, a to uključuje povećanje kvota za ugrožene sektore. E, mi ćemo se svakako pozabaviti tim pitanjem. A kada je riječ o protokolu iz Montreala, nisam siguran tko je točno postavio to pitanje vezano uz ICAO. Mislim da je to bio gospodin Lize. Naime, klimatski sporazum koji smo postigli i konferencija COP21 u Parizu zahtijevaju da se također pokrene postupak pregovora sa ICAO-om i e, Međunarodnom agencijom za zrakoplovstvo. Slovačko predsjedništvo će raditi na tome da se prije sastanka opće skupštine postigne dogovor oko usuglašenog stajališta na razini Europske unije. E, na tome se radi na sastanku ministra, ministara prometa, a naš je cilj da se postigne e, taj globalni cilj. to je možda pitanje prometnog sektora, ali zapravo je to pitanje kojim bi se trebali pozabaviti i ministri zaštite okoliša. Tako da će nadležni ministri morati dodatno staviti naglasak na ekološke aspekte u, u tom segmentu prometne politike. Zatim e, je bilo jedno pitanje vezano uz cirkularnu ekonomiju i uz bacanje hrane. Uistinu mislim da je bacanje hrane jedan važan segment cirkularne ekonomije. Sve su se države članice usuglasile da će smanjiti bacanje hrane za barem 50% do 2030. godine u kontekstu postizanja održivih ciljeva do 2030. godine. Prema tome, cilj je definiran, a sada se postavlja pitanje kako ostvariti napredak u sklopu akcijskog plana za cirkularnu ekonomiju, jer u sklopu toga Europska komisija mora pripremiti metodologiju, to će kasnije biti predmet konzultacija s državama članicama i na temelju toga ćemo vidjeti kako dalje. Zatim e, zastupnik Erbrandi je postavio pitanje o zelenom gospodarstvu. E, dakle, kako namjeravamo raditi na tome, što ćemo poduzeti. Mislim da smo u tom smislu činili jedan značajan iskorak, govorimo o našem predsjedništvu. Mi smo organizirali u Bratislavi jednu konferenciju koja se pokazala uspješnom i to bi zapravo mogao biti početak našeg daljnjeg rada. Na toj se konferenciji pokazalo da zapravo nema alternative. Naše gospodarstvo je neodrživo ovako kako je danas i mi moramo ići u smjeru zelenog gospodarstva. Jasno je da naš planet poznaje neke granice i ukoliko ne pristupimo ozbiljno ovom problemu, treba će nam još pet, šest drugih planeta da bismo mogli preživjeti. Prema tome, alternative nema i ovo je svakako i prilika za pokretanje održivog rasta. Na toj konferenciji, odnosno nakon konferencije, htjeli bismo pokrenuti postupak. Obično je se stvari ne mijenjaju preko noći, za sve treba vremena i mi želimo biti sigurni da će se u te napore uključiti institucije, da će se uspostaviti suradnja između javnog i privatnog sektora, mora postojati međuinstitucionalna suradnja, zatim lokalne regionalne vlasti moraju surađivati sa središnjom razinom. E, ta suradnja ne može se uspostaviti preko noći. No ono što je važno jest da se već sada vidi određeni napredak i važno je da se na takvim platformama poput ove konferencije može pronaći nadahnuće za razmjenu dobrih praksi i za predstavljanje kvalitetnih rješenja. Zeleno gospodarstvo nosi sa sobom brojne pogodnosti, premda to ljudi percipiraju kao manje učinkovit oblik gospodarstva, no mislim da je to pravi put i mislim da je naš zadatak da uvjerimo javnost i industriju u prednosti tog gospodarstva. I zapravo ih moramo uvjeriti da je to jedina alternativa za budućnost. Zatim je bilo pitanje o endokrinim disruptorima dakle o tvarima koje remete endokrini sustav. To je vrlo važno pitanje. S obzirom da je to nešto što utječe na naše zdravlje i na zdravlje naše djece, zaštita ljudi i okoliša od tih tvari koje remete endokrini sustav je tema koja je važna za mene osobno i za slovačko predsjedništvo. Kao što sam spomenuo, postoji sedmi okvirni program koji je donesen 2013. godine gdje se zaštita od endokrinih disruptora navodi kao jedan od prioriteta u zakonodavstvu Europske unije o kemijskim substancama. Drago mi je da je komisija 15. lipnja usvojila prijedlog za zakonski akt kojim bi se trebali definirati kriteriji za definiciju takvih tvari koje remete endokrini sustav, međutim to nije još prosljeđeno vijeću niti parlamentu, o tome se još raspravlja u sklopu komitologije, te se provode konzultacije sa stručnjacima, a vijeće će iskoristiti svoje pravo da da ocjenu ovoga prijedloga čim ga dobijemo od strane komisije. Zatim e, je bilo pitanje vezano uz biološku raznolikost i direktivu o zaštiti e, okoliša. U potpunosti se slažem sa zastupnikom Demesmakerom. Nadam se da sam ispravno izgovorio vaše ime. Da, uistinu je važno da se usredotočimo na provedbu važećih zakonskih propisa. To su potvrdile i obavljene revizije, uključujući i srednjoročnu e, strategiju za biološku raznolikost do 2020. godine. Mi imamo neke ciljeve, e, koje trebamo ispuniti do 2020. godine. Međutim, tu nismo postigli baš najbolje rezultate i smatram da bismo trebali usredotočiti napore na to. Kada bi se zakonski propisi provodili onako kako treba, mislim da bismo mogli ispuniti zacrtane ciljeve. Također očekujemo od komisije da objavi svoje izvješće, dakle čekamo na to. Čak smo razmatrali mogućnost organizacije jedne konferencije na temu primjene direktive o staništima i o pticama. Nakon izvješća komisije mogli bismo organizirati takvu jednu konferenciju, pa bi to možda moglo doprinijeti tome da se prezentiraju nalazi izvješća. Zatim je tu i sastanak u Johannesburgu. E, riječ je o nezakonitoj trgovini divljim vrstama. Svi znamo da je to aktualno pitanje, budući da je riječ o nezakonitoj trgovini koja nekima omogućuje dobru zaradu a to se dovodi u vezu i sa međunarodnim terorizmom. E, prema tome, to je nešto što zahtjeva donošenje solidnih političkih mjera. U tom kontekstu želim spomenuti što smo mi odradili e, i što namjeravamo poduzeti. U 11. mjesecu će se u Bratislavi održati međunarodna konferencija nadležnih tijela koja rade na razotkrivanju takvih eh, kaznenih dijela trgovine divljim vrstama. Nadamo se da će se na toj konferenciji usvojiti neke mjere kojima bi se spriječila trgovina divljim vrstama na nacionalnoj, međunarodnoj i europskoj razini. Uistinu mi je drago da je naglasak na boljoj suradnji među institucijama. to pozdravljam. Mi sada radimo na izradi zajedničkog stajališta Europske unije za sastanak e, za 17. sastanak stranaka konvencije CITES provedba zakonskih propisa bit će jedna od najvažnijih tema na toj konferenciji. Mi smatramo da je najvažnije povećati transparentnost CITES-a i postići dogovor oko postupaka oko postupka kojim bi Europska unija postala stranka konvencije. Vjerujem da će vijeće uskoro usvojiti svoje stajalište e, za pripremu sastanka u Johannesburgu. Zatim, e, gospodin Eichhardt je postavio pitanje o ratifikaciji sporazuma iz Pariza na razini vijeća. Mi bismo e, htjeli da se oko toga postigne konsenzus. Možda je sada preuranjeno da spekuliramo o tome kako će se taj postupak ratifikacije dovršiti. No, mi bismo na političkoj razini htjeli o tome razgovarati i htjeli bismo da se postigne konsenzus. To je naš prioritet i mi ćemo na tome raditi. Osobno smatram da je to nešto za što smo odgovorni svi mi, odnosno sve države članice. I nadam se da ćemo uspjeti postići e, sporazum i da ćemo e, se dogovoriti oko toga konsenzusom. Gospođa Benjava, hvala na pitanju. Automobilska industrija je vrlo važan sektor ne samo za zemlje V4, nego za sve članice Europske unije. Naime, automobilska industrija je također povezana i sa nekim drugim sektorima kao što je e, metaluški sektor i neki drugi i vrlo je važno da postoji suradnja među tim industrijskim granama. Trenutno se među proizvođačima automobila govori o smanjenju emisija što podrazumijeva dakle električne automobile ili pak automobile na, na vodik. Zatim se također razgovara o korištenju olova u akumulatorima. Komisija još uvijek radi na evaluaciji tih aspekata i bilo je nekoliko redovnih izvješća. Temeljem toga komisija bi trebala izići s prijedlogom. Ako se taj prijedlog pojavi za vrijeme slovačkog predsjedništva, mi ćemo u svakom slučaju podržati da se ukine to izuzeće za olovo. Zatim sljedeće pitanje je bilo u svezi sa paketom mjera za otpad. Smatram da je pozitivno što komisija uzima u obzir okolnosti u državama članicama, ali mislim da isto tako moramo imati zajednički cilj za Europsku uniju. To bi se trebalo također odnositi i na odlagališta otpada. Primjerice, mi u Slovačkoj trenutno radimo na poboljšanju sustava recikliranja i odvojnog prikupljanja otpada Mislim da će sve e, države članice morati donijeti neke mjere na nacionalnoj razini kako bi se podržala, podržala cirkularna ekonomija i kako bi se mogla dati potpora prelasku na zeleno gospodarstvo. A što se tiče zakonodavnog paketa mjera. Mi u vijeću radimo na tome, već je e, i nizozemsko predsjedništvo stavilo naglasak na te akte e, za 2000, tijekom 2016. godine. Htjeli bismo da dođe do napretka u pregovorima, tako da nakon glasovanja u Europskom parlamentu možemo ući u pregovore s parlamentom no mislim da će to vjerojatno biti zadaća koja će zapasti sljedeće predsjedništvo. Hvala vam lijepa. Nadam se i vjerujem da sam odgovorio na sva vaša pitanja. Možda sam nešto propustio, no zahvaljujem vam na e, svim pitanjima i zahvaljujem na strpljenju. Hvala i vama. vidimo da je stavljen e, naglasak na ratifikaciju sporazuma iz Pariza. Kao što znate, nakon sastanka e, u e, odboru mi očekujemo stajalište vijeća, a sljedeći tjedan imamo plenarnu sjednicu. Kada bismo mogli dobiti pozitivan znak od strane vijeća prije plenarne sjednice, onda možemo već glasovati o dovršetku ratifikacije i onda bismo mogli biti spremni za Marakeš na vrijeme. Inače, u protivnom e, ćemo to morati odraditi na plenarnoj sjednici u listopadu, a bojim se da onda nećemo stići jer se sve mora odraditi mjesec dana prije sastanka u Marakešu. Hvala vam lijepo. I ovdje možemo zaključiti sastanak i nastavljamo sljedeći put. Hvala.